od e, prošlotjednog e, dnevnog reda, taj je tako sada ugurana. Ovdje se radi o službenom izvješću odbora za vanjske odnose. E, radi se o izvješću šesta izaslanstava. Ovdje je podvedeno pod dnevni red kao izvješće o posjeti iz Bang u ali moram također reći da smo također bili na Maldivima dva dana. I također bih htjela naglasiti zastupnicima da jedno mjesto koje smo obišli su e, mimo sastanaka sa predstavnicima građanskog društva i nevladnih organizacija se i zatvor, dakle da bude jasno zašto smo išli tamo e, na Maldive. U Bangladešu smo imali čitav niz e, sastanaka na viskoj razini s predsjednikom vlade Šerka Sinom, ministrom vanjskih poslova, trgovine, zastupnici će zastupnici znaju da je tu ima dugotrajnih problema, zatim sa parlamentarnim odnosima, predsjednikom, eh, ministrom za pravosuđe i predsjednicom eh, parlamenta. Vidjeli smo se sa predsjednicom eh, odbora za ljudska prava. Kolege, molim vas da malo mira. Zatim predsjednicima građanskog društva, o tome ću reći više za koji trenutak, te s čelnicima nacionalne stranke Bangladeša imali smo čitav niz sastanaka sa predsjednicima industrije, odjevne industrije, od, odnosno tekstilne industrije, zatim e, e, klimatske promjene, promjene I osim toga svega imali smo tiskom konferenciju na kraju sastanka, odnosno posjeta a mislim da je to urodilo sa 762 članka. Kada se radi o pitanjima o kojima se govorilo, naravno da je bilo riječ o ljudskim pravima, činilo se da su predsjednici građanskog društva manje voljni bili sa nama nego ranije, zatim govorilo se o o javnom prostoru u kojem je trebalo djelovati, govorili smo o slobodi izražavanja, a o konkretnom vezi sa e, urednicima, e, novinarima i ubojstvom e, određenog broja blogera. Provjerili smo kakva je kakvoća određenih istraga, zatim bilo riječi o porastu u nasilju, porastu ekstremizma, to je zemlja sa ovakvom slobodom e, vjere, e, hoće povećati budistički turizam u toj zemlji, ali vidimo također da ima e, porast u ciljenim napadima i sektarstvu, zatim veći broj smrtnih kazna, o čemu smo govorili ranije i samom predsjednicom vlade i raspravili smo o tome da li se pokreću rasprave na tu temu. Što se tiče trgovinskih odnosa, kako E, provesti načela Europske unije o poslovanju ljudskim pravima, zatim smo govorili o budućnosti odbora za ljudska prava, jako pošto cijeljeno neovisno tijelo Bangladešu i o potrebi da se nastavi s imenovanjem novog predsjednika, predsjedatelja i predsjed, predsjed, i članova predsjedništva i bilo je riječ i o izbornoj izbornom povjerenstvu, kao što, se, kao što znate, Europska unija više ne financira to tijelo, to izborno povjerenstvo, zbog određenih zabrinutosti. Što se tiče političke situacije, izradili smo određen razno zabrinutosti. Ljudi su nam rekli da nakon obljetnice prošlogodišnjih e, nasilja, da se bilježi određena promjena u zemlji. Što se tiče o tekstilnoj industriji, tu smo vidjeli određen broj dobrih praksa u e, održivosti e, zgrada koje znamo da je nadzor tvornica obavljen, no i dalje treba djelovati po tom pitanju. Tekstilna industrija jako je jasna da to postupak koji treba provesti temeljito kada se analiza završe 2018. godine. I to je pitanje isključnog značaja. Također smo imali predstavnik, pove sa sobom predstavnika e, trgovinskih odnosa i Sažeda Karima, dakle iz Europskog parlamenta. Tu se govorilo o roku od 2021. i što bi to značilo kada je riječ o režimu GSP+. Govorili smo također o pitanjima povećanja trgovinskih odnosa sa Europskom unijom i o potrebi da se postave jednaka pravila između svih dionika. Tu je bilo riječi ne, i ne samo o korupciji, već i o drugim stvarima. Zatim vidjeli smo da je formirano tijelo za suradnju između Europske unije i banke. Što se tiče vanjskih poslova, ključna pitanja nisu samo e, odnosi s Indijom, već i s Mijanmarom i e, Ahinga stanje Ahinga u Bangladešu kojih ima više od 300 tisuća. Dakle, to su razmještene osobe i e, izbjeglice iz Burme. Mislimo da sam zaključila čitav niz tema, bilo je tu i drugih naravno o kojima je bilo riječi, no s obzirom da znam da zastupnici čekaju da se pređe na glasanje koje treba početi još prije neko vrijeme, spremna sam e, stati na tome, a mogu odgovoriti na pitanje ukoliko bude potrebe. Hvala. Naša hvala, gospođo Amber. Gospođo Zagorafa, imate Javljate se za riječ, izvolite. Hvala riječ. Želim e, vam ukazati da je došlo do jednog problema koji sam uočila, a koji se tiče prijevoda izvješća o napretku te amandmana na raznim jezicima. Ja sam već uputila dopis nadležnim tijelima na primjer, amandman 114. koji sam ja uložila na grčkom jeziku nije valjano preveden na engleski. Tu je deformiran sadržaj mog amandmana. Mislim konkretno na izraz javne javna makedonska tijela i molim da se riješi taj problem koji je jako važan za nas. Hvala lijepa. Gospodin Weigl, e, želite li još nešto reći na kraju? Hvala lijepa predsjedniče. Hvala predsjedniče, želim zahvaliti vama predsjedniče i kolegama iz odbora e, što je odgođena odluka o donošenju ovog izvješća, jer prošlog tjedna smo imali jedan jako važan dan, tijekom kojeg je parlament Makedonije treba odlučiti o odgodi prijevremenih izbora i odrediti novi datum i to je napravljeno, dakle novi datum je 5. lipnja. To je bilo nužno zbog eh, toga što smo mi i SAD imali zajedničku ocjenu o tome da pripreme za izbore nisu bile zadovoljavajuće kako bi izbori udovoljili visokim načelima demokracije, transparentnosti i vladavine prava. Sada imamo dakle novi datum, 6. lipnja. I ja sam uložio dva usmena amandmana koji se tiču te promjene datuma i naše observacije kako je to nužno za postupak približavanja Makedonije Europskoj uniji te toga da će sve svi raditi na tome zajedno. Dakle, ova dva usmena amandmana sam priložio uz glasački popis. Hvala, ima li dodatnih primjedbi? Nema, glasamo. Amandman 13 tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 63 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera 64. Provjera nikad nemamo dovoljno glasova za EPP. <laughs> ne da ih ima previše. Ok. Još jednom, radi se o 64. Uh, e, usvojeno. 66 za, protiv sudržanja usvaja se 67 za, protiv suzdržani usvaja se kompromis 4 sa e, kompromisom 1 usvaja se amandman 79 za protiv provjera Zatvaram glasanje. Usvaja se sa 30 prema 21. Kompromis 5. Usmeni amandman 2. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis 6. Ko je za? Protiv, uh, usvaja se. Kompromis 7. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se amandman 109 za, protiv, suzdržani usvaja se. 110 za, protiv, provjera. Zatvaram glasanje. Sa 18 prema 32 odbija se 111 za protiv, suzdržani, od, odbija se. 13 za, oprosti, ne, nismo, Kovačev, 112, 112 Kovačev, za, mislim da je to greška u to je zapravo amandman 112. Kovačev. 112. Za. Kovačev, glasate za vlast, <laughs> za vlastiti amandman, posljednja šansa da glasate. Tko je protiv? Suzdržani? Provjera. geschlossen. Zatvaram glasanje. 24 prema 25 odbija se. E, e, možda da ste odmah glasali bi dobili. 113 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 114 za, prvi dio, za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. 115 za, 115, 115 za, protiv, suzdržani odbija se. 116 za, protiv, suzdržani odbija se. 117 za, protiv, suzdržani odbija se. 118 za, protiv, suzdržani odbijeno 119 za, protiv, suzdržani odbija se. 120 za, protiv, suzdržani usvaja se. 121 za, protiv, suzdržani usvaja se. 122 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 138 za, protiv, suzdržani, ček, provjera. Zatvaram glasanje. Usvaja se 34 prema 18. 139 sa usmenim amandmanom 3 za, protiv suzdržani usvaja se 140 za, 140 za, protiv suzdržani odbija se Zatvaram glasanje. 19 prema 26 odbijeno. Sada imamo opasan eh, amandman, šest mjesta. 141. šest predlagača za, protiv, suzdržani, usvaja se. 142 za, protiv, suzdržani odbija 143 za protiv suzdržani odbijeno 144 u dva dijela prvi dio za protiv suzdržani odbijeno drugi dio za protiv suzdržani usvaja se je li usvojeno 146 za protiv suzdržani usvaja se 147 za protiv suzdržani odbijeno 148 za protiv suzdržani usvaja se 149 za protiv suzdržani usvojeno 150 za protiv e, suzdržani usvaja se kompromis 10 za protiv suzdržani e, usvaja se Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, amandman 165 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 166 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, amandman 176 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 177 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 190 za, protiv, suzdržani, odbija se. 191 u dva dijela, tko je za prvi dio, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 193 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 194 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 195 za, protiv, Mislim da se usvaja provjera. 195. Zatvaram glasanje. Odbija se 26 prema 25. 196 za, protiv, suzdržani, odbija se. 197 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 198 za, protiv, suzdržani, Odvija se 199 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, amandman e, amandman 208, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se također. 209 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 210 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 211 za, protiv, suzdržani, odbija se. E, glasanje za 211. E, e, odvija se malo glasova. Dvjesto dvanaest za, protiv, suzdržani odbija se 213 za, protiv suzdržani odbija se 214 za, protiv suzdržani odbija se 223 za, protiv suzdržani usvaja se 200 215 za, protiv suzdržani, odbija se. 216, 216 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 217 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 218 za, protiv suzdržani usvaja se 219 za protiv 219 za protiv suzdržani usvaja se 220 za protiv suzdržani usvaja se 221 za protiv suzdržani usvaja se 222 za protiv suzdržani, usvaja se. 224 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram glasanje. Odbija se. 225 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 226 za, protiv, suzdržani, odbija se. 227 za, protiv, suzdržani, odbija se. 228 za, protiv, suzdržani, odbija se. 229 za, protiv, suzdržani, odbija se. 230 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 231 za, protiv, suzdržani, usvaja se 232 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se amandman 244 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se Amandman 259 za, protiv, suzdržani, odbija se. 261 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 264 za, protiv suzdržani usvaja se 265 za, protiv suzdržani usvaja se 266 u dva dijela, prvi dio za, protiv suzdržani usvaja se drugi dio za, protiv suzdržani odbija se. E, e, e, 267 za, protiv, suzdržani, odbija se. 268 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 269 za, protiv, suzdržani, odbija se. 270 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36 za, oprostite. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se dolazimo do amandmana 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani odvija se. Kompromis 2 za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 3 za? Protiv? E, usvaja se Amandman 51 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 53 za, protiv, suzdržani, odbija se. 54 za, protiv, suzdržani, odbija se. 56 za, protiv, provjera. 56, provjera. Zatvaram glasanje. odbija se 58 za protiv suzdržani usvaja se 1 za protiv suzdržani odbija se 2 3 4 Ko je za ovaj zajednički amandman? za protiv suzdržani odbija se 5 za protiv suzdržani odbija se 6 za protiv suzdržani usvaja se ne ne to smo riješili amandman 11 tko je za protiv suzdržani usvaja se Amandman 12 za, protiv suzdržani, usvaja se. Sada dolazimo do e, zaključnog glasanja elektronički. Otvaram glasanje. Dakle, e, usvajamo sa devet glasova protiv. Čestitam. E, želim vam ugodno večer.